tih e, pravnih akata bit će objavljeni u zapisniku s ove sjednice. U skladu s člankom 231. paragrafom 4. E, poslovnika takav e, sve će se izmjene smatrati usvojenim osim ako određen broj zastupnika ne zatraži da se e, te izmjene stave na glasanje. Sve se može pronaći